Ovaj tem, ovom izvješću će se glasovati na sjednici u veljače i time možemo preći na sljedeće e, sljedeće e, točku dnevnog reda na e, a to je sloboda izražavanja u Turskoj i slobodi medija. Stoga molim gospodina Vedova da u ime vijeća nam se obrati. Poštovani predsjedavajući, poštovani zastupnici i zastupnice, e, danas govorim u ime visoke predstavnice. U nedjelju je turska policija uhitila mnoge novinare i predstavnike medija u Turskoj. Svi smo pratili ovaj događaj e, sa velikom pažnjom visoka predstavnica i potpredsjednica Mogherini i e, povjerenik Han u nedjelju popodne su dali izjavu za medije. U izjavi su rekli bez dvosmislenosti da su ta uhićenja nekompatibilna sa slobodom tiska, a to je osnova demokracije. U izjavi su izrekli nadu da će se e, poštivati e, načelo o nevinosti e, osumnjičenika u slučaju da je došlo do kršanja nekakvih e, prava. E, nezakonite radnje treba kazniti, ali uvijek u sklopu vladavine prava i poštujući načelo proporcionalnosti. Jučer je vijeće raspravljalo o toj situaciji i donijelo je jasne zaključke u vezi s očekivanjem Europske unije i zahtjevima u odnosu na Tursku kao zemlju kandidatkinju. E, Povjernik za ljudska prava Vijeća Europe Nils je izrazio veliku zabrinutost zbog događaja u nedjelju. Smatra da je to korak unatrag e, za medije u toj državi. Ovaj parlament je također digao svoj glas. E, mnogi su zajedno s predsjednikom Šulcom izrazili zabrinutost u vezi s razvojem mm. događaja. Ova rasprava mora nam omogućiti da pošaljemo jaču poruku Turskoj. Svi se slažemo oko toga da je Turska država kandidatkinja Kora mora ciljati prema najvećoj razini demokracije i to u teoriji i praksi. To znači da se mora poštivati sloboda izražavanja koja je temeljna stvar u ostvarivanju drugih ljudskih prava među kojima je pravo i udruživanja i sloboda e, vjeroispovijesti. Demokracija ne može postojati bez ovih sloboda. U izvješću iz 2014. o napredovanju Turske Komisija je izrazila pozitivno mišljenje o napredovanju države. Tu je uključila paket za demokratizaciju, e, pravila protiv kršenja ljudskih prava, osude, odnosno presude Ustavnog suda i mjere za rješavanje kurdskog pitanja. Istovremeno u vijeću se izrazila zabrinutost u vezi sa razvojem događaja koji su prijetnja za neovisnost sudstva i slobodu izražavanja. Problemi vezani uz slobodu medija i izražavanja u Turskoj nisu novi. Vidjeli smo kakva je represija vršena u odnosu na socijalne medije i novinare nakon prosvjeda u parku Gezi. Nakon nedavnog političkog dijaloga i bilateralnih susreta, Europska unija je rekla da e, ovaj proces postaje ključan. Odnosi između Turske i Europske unije su važni, ali mi smo izrazili također zabrinuto zbog e, kršenja ljudskih prava, posebice prava na slobodno izražavanje. Unutar ovog procesa je bitno da se u Turskoj na terenu razvijaju temeljna prava i vladavina prava. U nedavnom posjetu E, Turskoj, visoka predstavnica i gospodin Stilianites, e, gospodin Han e, rekli su da vladavina prava i temeljna prava su temeljna područja na kojima Turska mora napredovati. Svi su podcrtali važnost odnosa između Turske i Europske unije i izrazili su pozitivno mišljenje o tim odnosima svi su izrazili potrebu da se nastavi proces približavanja Turske Europskoj uniji i da se nastavi sa političkim reformama u Turskoj. Visoka predstavnica Mogherini i povjerenik Han i povjerenik Stiljanides rekli su da se trebamo i dalje zalagati sa strane Europske unije, a primijetili su zalaganje sa strane E, turske države. Države članice Europske unije više puta su rekle da je Turska važan partner i slažu se oko toga da trebamo poslati jasnu poruku o tome da je potrebno stvoriti takozvane checks and balances kako bi se uspjelo e, zagarantirati slobodu izražavanja i tiska. Države članice su rekle i da proces pregovora ovisi o poštivanju vladavine prava i temeljnih prava. Europska unija spremna je dati potporu naporima Turske. Proces približavanja Europskoj uniji je najbolji orijentiran kako bismo dali potporu reformama u Turskoj. Europska unija ima jasno stajalište u vezi i mm, izrazuje to stajalište turskim sugovornicima na vrlo dosljedan način. Europska unija ima pravo i obvezu pratiti napore ove države kandidatkinje i mi sad od Turske očekujemo konkretno zalaganje u vezi sa ovim našim zabrinutostima. Što to znači? Znači da moramo nastaviti na putu pridruživanja, moramo iskoristiti sve instrumente koje imamo na raspolaganju. Turska mora s nama surađivati. Nadam se da će e, ono što je turska vlada obećala, a to je zalaganje za Europsku uniju, uroditi plodom. Gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici i zastupnice, Dozvolite mi da vam još jednom kažem kako je ovo prioritet za Europsku uniju i da ćemo razvoj događaja pratiti vrlo pomno. Poštovani predsjedavajući, zastupnici i zastupnici, hvala na pažnji. Očekujem za vrijeme rasprave da ću čuti vaša mišljenja. Hvala. Domnului ministru care eh, a Zahvaljujem. Vi ste govorili u ime visoke predstavnice i potpredsjednice Mogherini. Gospodin Preda, minutu i pol. Zahvaljujem gospodine ministre na onome što ste rekli. Kao prvo želim reći da ja govorim kao prijatelj Turske. Nisam jedan od onih političara koji su stvorili karijeru na temelju toga što su se opirali ulasku Turske u Europsku uniju. Ali ja sam prijatelj Turske, baš zbog toga sam zabrinut zbog nedavnih uhićenja koji su se dogodili u Turskoj sada. Čini mi se kao da je namjera turskih političara da se pridruže Europskoj uniji i europskom društvu. Ipak, ta namjera je još nešto nejasno izražena. Glavni E, zagovaratelji tog pridruživanja su e, tvrtke u Turskoj. Ali i vlasti. E, što se tiče poglavlja 23. i 26. pregovorima, stajalište je već doneseno u posljednjem stajalištu o napretku Turske i mislim da moramo dati naš doprinos raspravi koja se vodi u, u Turskoj u vezi s tom temom. Zaključujem time što ću reći da ako mi ne pošaljemo jasnu poruku u pregovorima, ako budemo ignorirali e, pregovore sa Moldovom, koja je puno stabilnija Turske, to neće biti dobro. Zahvaljujem, a sada Kati Piri. Zahvaljujem predsjedavajući. E, proces pristupanja temelji se na e, ljudskim pravima i njihovom poštivanju. Sloboda medija je glavna komponenta svake demokracije i zato sam jako zabrinuta zbog onoga što se dogodilo u nedjelju kad su u medijske kuće upali policajci i uhičeni su predstavnici medija. E, sloboda medija i neovisnost suda e, su nešto o čemu smo govorili i kritizirali smo njihovu situaciju. Ali nadamo se da će se taj proces i dalje provoditi u pravom smjeru, da će prava načela prevagnuti, da će se provesti pravedne istrage. U Turskoj sam bila nedavno kao izvjestiteljica Europskog parlamenta. E, Vlada je shvatila da su potrebne dodatne reforme i zato pozdravljam izjavu vlade da proces pridruživanja Europskoj uniji i demokratizacija i rješavanje kurdskog pitanja su prioriteti. Mi smo zabrinuti zbog situacije koja je sve lošija vezana uz ljudska prava i vladavinu prava u državi. I time želimo pokazati koliko se zalažemo za pristupanje Turske ali turska vlada je za volanom te države. U prosincu su se dogodile stvari koje su nas jako zabrinule i vezano uz želju da vlada provodi te reforme. E, Ankara nas treba uvjeriti da se želi približiti Europskoj uniji i njezinim temeljnim vrijednostima. Proces pridruživanja je jedinstvena prilika za Tursku koja će moći razviti demokratski sustav sa solidnim institucijama za dobrobit svih građana u Turskoj. Međutim, napad na medije e, odvraća Tursku od približavanja tim ciljevima. To je loše za sve one koji su prijatelji Turske. Hvala. Charles Stanok imate minutu. Gospodine predsjedniče, kad god govorimo o politikama Turske, moramo reći da je Turska važna kao država. Ipak, od kad je postala kandidatkinja 2005. godine, proces pridruživanja je bio težak e, za tako veliku državu koja ima tako drugačiju tradiciju odnosno na istočnu Europu i zapadnu. E, zatvorili smo neke poglavlja, ali još oni nisu priznali Cipar. AKP kao islamistička skupina također je stvorila poteškoće. E, autoritarni pristup u odnosu na studente bio je problem i gulonisti su također pokazali e, problem obstrukcionizma u odnosu na sudstvo državi. U pregovorima ćemo morati naći rješenje za to pitanje i E, znamo što se dogodilo sa Kurdima u Kobaniju. E, trebamo se upitati koliko je to vezano sa vlašću PKK. U Egiptu, Iraku i Siriji događaju se slične stvari, ali napad u Turskoj ima potpuno drugačije značenje. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Šafe, dvije minute. Zahvaljujem mi imamo san eh, o Turskoj, ali sad on postaje noćna mora. Sada trebamo zvoniti alarm. Ja sam prijateljica Turske, ali mislim da pristupanje Europskoj uniji pomaže reformama, ali u stvarnosti vidimo suprotnost. Eh, I čak vlada krši vladavinu prava i ljudska prava samo jedan tjedan nakon posjeta naše delegacije u Turskoj još e, se dogodio jedan stravičan događaj. Nakon e, što su korupcijske optužbe uključile gospodina Erdogana, sada i drugi političari su uključeni i policajci su premješteni. Ove su se prijetnje materializirale sada i krenule se, svi su se okrenuli protiv e, medija. Oni su uhićeni, predstavnici su uhićeni. E, sada se bojimo da će se Turska udaljiti od demokracije i tada bi se pregovori zaustavili. E, bez kritike je prošlo i zabrana knjige u Turskoj i e, Gulenovi e, poklonici su se upustili u kršenja. Fatula Gulen je imao svoj pokret e, i on je pomogao drugima da se zajedno okrenu prema istom cilju. Time smo došli do još većih kršenja vladavine prava. Danas mnogi ljudi žive u Turskoj, boje se za budućnost. Žene, akademici, Um, poslovni ljudi, svi oni koji se ne slažu s vladom. Izgubiti uh, radno mjesto ili uh, dozvolu postalo je uh, nešto sasvim uobičajeno kako bi se kaznili oni koji se ne slažu s vladajućima i kako bi oni bili iznad zakona. E, trebamo vladi reći da to nije uobičajena praksa. Europska unija mora pokazati da se tu kršila vladavina prava. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Hadži jedna i pol minuta. Zahvaljujem. Problem ne možemo sada sagledati kao izolirani slučaj u Turskoj nešto ne funkcionira. To moramo shvatiti. Ne radi se samo o nedavnim uhićenjima, ne radi se o kršenju slobode izražavanja. To se dogodilo u Geziju, a i znamo kako je stavište bilo Turske u Kobane u odnosu na Kurde ili u odnosu na Cipar. Znamo kakav je bio kazus Beli sa Grčkom, znamo kako su odnosili prema ženama i manjinama. Erdoganovo stajalište je dovelo pitanje stajalište Europskog parlamenta. E, on kaže da naše rezolucije trebamo ubaciti u koš sa smeće. On nas je uvrijedio. Mi nismo zadovoljni time. Htjeli bismo da naša susjedna država poštuje međunarodno pravo, poštuje svoje susjede vjerujem da bi Turski, Turskoj trebali dati jasnu poruku, a to znači sankcije zbog ovakvog ponašanja. E, nije korisno imati e, pristup koji neće biti strog. Moraju, moramo im pokazati kakvo je ponašanje korektno, inače će oni nastaviti na tom putu. Siguran sam da će i ova rasprava nažalost završiti u koš za smeće zato što jasna poruka značila bi da jasno postupamo prema Turskoj u vezi sa mogućnošću da postane članica Europske unije. Hvala. Rebeka Harms, izvolite. Dopustite na početku da kažem samo jedno. Nešto ćemo moramo razjasniti u ovoj e, raspravi, a to je zapravo jedno i apel upućen Turskoj i Erdoganu. Naime, Europska unija i Turska na granicama ima veliki izazov s jedne strane e, rat e, u Siriji, s druge strane ISIS, to su veliki izazovi kojima se e, koji su pred nama. Izazovi koji mogu, koji donose sa sobom velike humanitarne katastrofe, valove, izbjeglica, to je ono što ne smijemo zaboraviti, to je na izazov za sve nas. I Zapravo, ne smijemo samo kritizirati ono što se dogodilo prošlog vikenda. E, dakle, sve te pretrage koje su vršene u e, redakcijama, uhićenja i sve ostalo. Sve to će se i u buduće događati, no moramo biti više angažirani. Već duže vrijeme turska vlada zapravo suzbija sve aktivnosti opozicije i e, tumači ih kao zavjeru protiv države ili pripremu e, puča protiv predsjednika Erdogana i njegove većinske vlade. Ja smatram da je to jedno nezdravo razmišljanje. Sve demonstracije na, e, u parku Gezis, da to sve e, žrtve iz kobanata, se sve to umeđu vremenu gleda kao sastavni dio jedne velike zavjere. Iako ćemo sada kritizirati ono što se dogodilo prošlog vikenda, onda moramo se time suočiti e, kao za problemom e, i kao borbom, to savjeti kao borbu vla, većinske vlade protiv manjina. To je napad na manjine. Ne smijemo to tolerirati. Hvala. Wimberg se ja cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Gospodin Wimberg, izvolite. Turkiet trampar igen på yttrandefriheten. Hvala. Turska ponovno se zapravo krši pravo izražavanja. Vidimo su, pod kojim pritiskom su od mediji u Tursku e, niti jedna druga zemlja nije toliko osuđivana za kršenje slobode medija kao što je to trenutno e, Turska. Iako pogledamo što je tu rečeno i unatoč svim pritisku koji se vrši na Tursku, Tursku se ništa nije promijenilo. E, provodi se sustavno kršenje e, ljudskih prava. I ovdje zapravo vidimo da, da se novi znam, no zatvaraju, e, da se ukidaju. I ono što ovdje vidimo jest e, da e, imamo da je 66 novinara zatvoreno i da imamo izrečene su kazne zatvora i do šest godina i to samo zbog onoga što je netko javno rekao. 2013. godine više od 90 milijuna eura je iz europskog proračuna otišlo u Tursku. To je novac koji je Turska dobila za odvrat za e, obećanje da će postojeće e, napreda kada je riječ o pravnoj sigurnosti i borbi protiv korupcije. No, mislim da je sasvim jasno da Turska vjerojatno nikada neće ispuniti kriterije iz Kopenhagena. Hvala, gospodin Salvini, minuta i pol. Ma Hvala. Nevjerojatno je kako već 15 godina pokušavamo Tursku dovesti u Europu. Već 40 godina jedna država, ta država, okupira državu koja je članica Europske unije. Turska ne priznaje genocid nad Armenima, Armencima, to im obuhvaća milijun mrtvih. E, ima i knjiga koja bi se mogla o tome pročitati za vrijeme bočnih praznika. Ipak e, sada je došlo do uhićenja 20 e, predstavnika medija. Turska neće nikad moći biti dio Europe. Naravno, mi ćemo s njima moći imati strateške odnosne, trgovinske odnose, ali e, ja ne shvaćam kako država 40 godina može vršiti okupaciju nad drugom suverenom državom, kako država može ne priznavati pokolj nad Armencima. E, taj pokolj e, će ove godine obilježiti stotu godišnjicu. Tako mi još uvijek toj državi dajemo 600 milijuna godišnje. Mi dajemo gotovinu, nepovratna sredstva 600 milijuna. 600 milijuna iduće godine, pa za dvije godine ponovo, pa za tri godine još jednom. I sav taj novac onda oni koriste kako bi uhitili novinare i bili konkurencija našim poduzetnicama. Turska nikad neće biti Europa, e, priznajmo si to i bit će bolje za sve. Hvala. Eh, eh, Hvala gospodine Salvini. E, imamo plavu karticu od gospodine Benefija. E, prihvaćate li pitanje? Dobro, gospodin Benefej, imate 30 sekundi. Zahvaljujem predsjedavajući. Htio sam pitati gospodina Salvinija smatra li on da iste stvari koje je rekao za Tursku vrijede za Putinovu Rusiju? On je govorio o okupaciji teritorija, a ja to pritom mislim na ilegalnu aneksiju Krima i na sudjelovanje u sukobima na istoku Ukrajine. Vi ste govorili o kršenju prava. Ja se pitam što vi mislite u vezi sa Rusijom u tom pogledu. Zahvaljujem, gospodine Salvini odgovor. Mislim da je vaše pitanje zapravo šala. Na Krimu 95% građana sa međunarodnim promatračima glasovalo je za. Dakle, mislim da je vaše izlaganje zapravo novogodišnja šala. I podsjećam, mi poklanjamo Turskoj 600 milijuna eura godišnje, a Rusiji poklanjamo sankcije koji su problem za tu državu. Dakle, shvatit ću vaše pitanje kao šalu, neću mhm. uopće odgovoriti. E, Dao ako ma domne. Hvala. A sada riječima gospođa Somer, minuta i pol, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Da, ovo ograničavanje slobode e, izražavanja u nije ništa novo. E, to je nešto što se događa već godinama. Svi koji kritiziraju bivaju privedeni, zatvoreni. To je samo karikatura e, kako bi se nekoga ušutkalo i zatvorilo. Socijalni mediji su zatvoreni, a sada je uslijedila racija i sve ovo uhićenja koje koje smo imali prošlog vikenda. To nikako ne ide ruku u ruku sa našim vrijednostima. Sloboda izražavanja je važna za demokraciju i to je kada govorimo o Turskoj ne možemo dovoljno često ponoviti. Riječ je ovdje o zemlji koja samovoljno ograničava slobode i e, time nije, ne može pojeti sastavni dio Europske unije. Predpristupni kriteriji, kopenhaški kriteriji, niti jedan od njih nije ispunjen. To se naravno vidi u tome da nije došlo do razrešenja pitanja korupcije. E, došli do zapljene e, dosjea. E, svi oni koji su istraživali su bili ili otpušteni ili premješteni. Do dan danas pitanje korupcije nije razjaženo i to samo zbog toga što predsjednik Erdogan to ne želi, a jedan od osumnječenica korupcije je njegov sin. Samo e, u, Turskoj se priznaje samo pohvala Erdoganu i ništa drugo. Mi moramo protestirati, ne smijemo to dozvoliti. Ne smijemo biti naivni e, i moramo otvoriti oči kada govorimo o Turskoj. Moramo vidjeti koje sankcije se mogu tu primijeniti. Dopustite, gospodine predsjedavajući, da E, izreknem još ovo, apeliram na turske sudove da jednostavno prestanu se time, prestanu kršenjem ljudskih prava i zabrane takva kršenja. Hvala. A sada gospodine Richard Howitt, Hvala vam. Nitko u Turskoj nije siguran. To su riječi aktivista za ljudska prava koje sam danas čuo razgovarajući s njima telefonom. Zbog čega nisu sigurni? Gospođa Mogherini, gospodin Han su posjetili tu zemlju nedavno, a evo sada su uhićeni novinari. To jednostavno nije spojivo sa slobodom tiska što se nalazi u samom, samoj jezgri demokracije. Naši brojni sugovornici su zabrinuti situacijom u toj zemlji i postavljaju si brojna pitanja. Postoji strah da jedna teroristička skupina želi svrgnuti vlast i to, po, to uzrukuje i brojne teške optužbe. Oni koji su uhićeni nije jasno na osnovu čega su uhićeni, koje su optužbe i zbog čega su zadržani, te gdje su dokazi za njihovo zadržavanje ili eventualne kriminalne aktivnosti. To je očit, kršenje najosnovnijih ljudskih prava. Drago mi što sam i čuo neke riječi od strane komisije da će se zalagati za provođenje vladavine prava. Ovo Turska ima vrlo važno geopolitičko značenje i e, ima zakone za borbu protiv terorizma. Međutim, članovi oporbe, novinari su uhićeni trebaju dokazivati svoje nevinosti, svoju nevinost na sudu. A Tursk, to nam dokazuje da Turska puno razgovara o vladavini prava, ali ju slabo provodi. Za one koji ovu raspravu žele iskoristiti kako bi zaprijetili procesu pristupanja, Eh, ja sam želim reći da je bitno uključiti se dodatni dijalog sa ovom zemljom, a ne manje razgovarati s njom. Ljudi u odborima rade na izradi rezolucija i trebamo uzeti u obzir i osjećaje i stajališta Turaka. Hvala vam, imamo za vas plavi karton. Tu je gospodin Tanok. Te kolega Fantulis, da li prihvaćate pitanja? Izvolite gospodine Tanok. Hvala vam, predsjedavajući. Richard, ti si prijatelj Turske. Bio si član eh, prijatelja Turska, tog društva. Međutim, čuo sam od svoje strane neke kritičke stavove vezane uz ovu zemlju. Da li ti smatraš kao i ja da ukoliko dođe do nastavka kršenja ovih propisa da bismo trebali i mi možda promijeniti stajališta jer zbilja u tu zemlju upućujemo e, stotine milijuna eura poreznih obveznika. Kako inače utjecati na pregovarački proces s tom zemljom? Hvala vam. Zapravo možda biste e, trebali kasnije odgovoriti na oba pitanja, gospodin Fontulis. Htio bih e, da mi kažete, budući da evo govorimo o Turskoj za koju znamo da krši ljudska prava, i bore se protiv slobode e, iznošenja mišljenja. Što mislite o ovim događajima u Turskoj, pa i članovi moje stranke su u zatvoru i zbilja licemjerno da se tim pitanjem nitko ovdje ne bavi. Zastupniče Hovit, imate minutu za odgovore. Kolega Fantulis, slažem se da se moraju suditi sva ljudskih prava i to na objektivan način. Međutim, ono što me užasava u ovoj e, raspravi je da se vrlo oštro kritizira Turska a u drugim zemljama u kojima se ovo događa, e, to nije slučaj s naše strane. Moramo biti dosljedni. Moj prijatelj e, Tano, kojem želim poželjeti sretan Božić, dobro ustvrdio da sam ja prijatelj Turska, jazbilja. zbilja volim tu zemlju, želim da se ona priruži Uniji i zato mi se ne sviđa ono što tamo vidim danas. On ima drugo stajalište, različito od mojega, ali mi se poštujemo. Ja sam danas razgovarao sa povjerenikom Hanom i rekao da ne želimo, da ne želimo utjecaje na pregovarački proces i on se donekle slaže sa mnom. Trebamo suditi ono što se događa u Turskoj, ali moramo vidjeti kako možemo pomoći situaciji na terenu. Čumim, ne simțim discriminați dacă fericit, Hvala vam. Ako ste vi poželjeli, evo Svetan Božić gospodinu Tenuku, sada smo mi diskriminirani jer nama niste ništa rekli. Zastupnik Messerschmidt ima riječ. Hvala vam. Želim vas podsjetiti da neke vlade mogu obmanjivati eh, neko vrijeme svoj narod, ali ne mogu cijelo vrijeme. I to bi trebalo zabilježiti i u Ankari čini se da oni zbilja nemaju e, nikakvu svijest. Oni jednostavno evo, varaju e, svoj narod govoreći da će postati dijelom Evropske unije dok istovremeno krše neke naše osnovne kriterije. Oni bi trebali biti most između Bliskog istoka i Europe, ali ono što vidimo je da oni jednostavno idu u suprotnom pravcu, različitom od onoga deklarativnog, deklar, od onoga što deklariraju. Moramo jednostavno zaustaviti njihov pristupni proces, zaustaviti pregovore, možemo imati s njima neki ugovor o slobodnoj trgovini, neke tehničke sastanke, razmjene e, studenata, ali izbilje nerealistično razmišljati o njihovom članstvu. Hvala vam, zastupniče Messerschmidt. Zastupnik Le Jarik ima riječ. Hvala vam. No što se e, dogodilo u Turskoj prošle nedjelje izgleda kao dobro pripremljena akcija protiv novinara. U 13 različitih gradova diljem zemlje uhićeni su razni e, novinari, urednici, što iz tiskanih medija, što s televizije, oni su optuženi da su kritizirali režim. Ostalim novinarama, ostalim deset, desecima novinara se prijetilo zbog njihovog pisanja. Stoga moramo e, biti zbilja vrlo oštri e, u kritici ovih napada na slobodu mišljenja. On ne može postojati slobodno društvo bez prava na informacije, bez slobode izražavanja mišljenja. Ono što moramo sada učiniti je da se osiguramo da oni novinari koji su zatočeni, da se oni oslobode, a svaki novinar kojem su upućene prijetnje, on to mora moći prijaviti nadležnim tijelima. I nemojmo stavljati trgovinske politike ispred temeljnih ljudskih prava, ispred prava na informaciju, ispred neovisnosti pravosuđa i sl. Mi jednostavno moramo djelovati na svoje lidere da oni utječu na ovu zemlju, a koja ako želi biti naš partner mora poštovati e, ljudska prava, ljudsko dostojanstvo i to treba biti važnije od pristupa tržištu. Hvala vam. Riječ ima zastupnica Keller. Hvala. Ovo što se trenutno događa u Turskoj nije ništa drugo osim loše skrivenog napada na slobodu medija, na slobodu tiska i slobodu e, mišljenja. Ovdje se novinare optužuje, iznose se apsurdni dokazi. E, Svi oni koji su protestirali u parku Gezi sada se iznada nalaze pred e, njih se sada optužuje. Predsjednik Erdogan očito pokušava ugušati svaku kritiku, svaku riječ kritika koja je upućena prema njemu, međutim to je pogrešan put za mladu demokraciju. Turska može profitirati samo od e, e, kritičkog novinarstva, jer bez vladavine prava, bez demokratskih standarda, Turska neće napredovati. No i Europska unija i zemlje zemlje članice učinili su mnogo toga pogrešno zemlje članice ako neprestano blokirate pristupne pregovore, blokirate zatvaranje pregovora pojedinim poglavljima, onda nećete time pridonijeti razvoju civilnog društva, nećete podržati kritičke glasove E, nećete e, jačati njihovo povjerenje da se ovdje vode ozbiljni pregovori. I mislim da tu i mi moramo dati svoj doprinos. A kako otvorimo o pristupanju tada ljudska prava i pravosuđe moraju biti na prvom mjestu i to i moraju imati prioritet pred bilo kakvim pravilima tržišnog gospodarstva. Hvala. 30 sekunde. Hvala. Reč ima zastupnik Karler. Hvala vam predsjedavajući. Želim podržati osudu ove akcije koje je poduzela turska vlast prema novinarima bi se želi dokinuti sloboda mišljenja. Jedan od naš, jedan od tamošnjih zastupnika je tražio da se ženama e, zabrani da se smiju na ulici. Erdogan šteti sekularnoj komponenti te države. A otac moderne Turske se sigurno okreće u grobu zbog toga. Kod nas se UKIP protivi ulasku Turske u Evropsku uniju. Imamo više od 80 milijuna Turaka koji se žive u toj zemlji. Članstvo u te zemlje bi im omogućilo da oni slobodno putuju i da traže posao u bilo kojoj evropskoj zemlji. Svaka takva migracija bi naštetila našim gospodarstvima, naročito onom Ujedinjenog kraljestva. One trenutno imaju više od milijun i pol izbjeglica, a kao zemlja članica mogla bi poslužiti kao ulaz tih ljudi na naš teritorij. Kao zemlja članica ne bi imali mogućnost da zaustave te ljude da se slobodno kreću teritorijem Europske unije. On, on svojim kolegama želim poželiti sretnu Hanuku i sretan Božić bez obzira na političke boje îi dau cuvântul domnului uh, Sinadinos pentru un minut. Hvala Zastupnik Sinadinos. Πρόσφατα ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν δέχεται μαθήματα δημοκρατίας από την Ευρώπη. Hvala vam. je Erdogan izjavio da ne želi e, slušati lekcije iz Europe. ne bismo se smjeli pouzdavati u moguće prevarante. O tome postoji jedna Ezopova basna. To je ovdje zemlja poput zmije koja nas može prije ili poslije ugristi. Razmislimo o tome želimo li takvu zemlju primiti u naše društvo. To je zemlja koja ignorira odluke međunarodnih tijela, I neka vas ne čudi što ona proganja novinare. Morate se bolje informirati, više čitati. Cipar je okupiran. Ta zemlja je počinila genocid. Pokušala je islamizirati pola Balkana. Dvojbena je njezina uloga i u borbi protiv Izisa i govornik je prekinut. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Hakmark. Gospodine predsjedavajući, stvar je vrlo jednostavna. Turska vlast mora osloboditi sve novinari, presjeti se boriti protiv slobodnih medija. To stoji bez obzira na to što mi kažemo o mogućem europskom kontekstu Turske. To se traži i od člani, zemalja članica vijeća Europe kao i od svih zemalja u svijetu da poštuju slobodu medija, demokraciju i vladavinu prava. Drugo, ja mislim da moramo učiniti što možemo kako bismo ju podržali tu zemlju u tome. Kako bismo pomogli da se pretvori u moderno društvo koje ima vladavinu prava, koja je otvorena, ima jednaka prava za muškarce i žene. To je Turska o kojoj možemo razgovarati kao mogućem budućem dijelu Europske unije. A mi ne razgovaramo o tome da današnja Turska treba biti članica. Zato postoje različiti razlozi. Pa i neki evropljani su pokušali zatvoriti joj vrata, a s druge strane možda neki turski političari žele zatvoriti ta vrata. Gospodin Erdogan pokreće svoju zemlju u krivom pravcu, ne samo daleko od mogućeg članstva, već i daleko od toga da to postane otvoreno i tolerantno društvo. Moramo tražiti promjene u Turskoj i gospodine predsjedavajući, ja sam se držao svog dodijeljenog vremena. Hvala vam. Hvala vam. Riječ ima kolegica Valencijano na minutu i 30. Oprostite. Gospodine Hökmark, imamo plavi karton za vas. Prihvaćate li pitanje? Izvolite. Hvala vam. Imam jedno jednostavno pitanje. Ja dolazim s Cipra. Evropljanin sam, eurozastupnik, ali porijeklom sam sa okupiranog teritorija Cipra. Izravno vas pitam sa svim ovim što je Turska do sad poduzela, ona ne, niti ne priznaje Cipar, da je to vaša zemlja, da je Cipar vaša zemlja, da li biste, pred, da li biste pristali da se o toj zemlji sada govori u ovom kontekstu? Ja sam prvi koji želi dati ovoj zemlji jednu evropsku perspektivu, jer bi to nama omogućilo da preživimo. Za nas je to pitanje preživljavanja. Molim vas da mi odgovorite na ovo pitanje u vezi sa Ciprom. Dragi kolega, naravno, pitanje podijeljenog Cipra se mora riješiti a to mora biti dijelom političkih pregovora unutar evropske perspektive ove zemlje. Međutim, moramo promotriti činjenice. Kada se ona orijentira prema Europi, učinit će i nešto dobro i za Cipar, ali ako se okrene od nas, okrene se prema Rusiji, onda se to neće dogoditi. Mislim da mogu reći da imamo zajednički interes u tome, da učinimo što možemo i da joj zaželimo dobar razvoj koji će biti dobar i za Europu. Hvala vam. Riječ ima zastupnica Valenciano. Izvolite. Las acciones cometidas contra los medios de comunicación en Turquía merecen nuestra... Hvala. E, dakle, način e, kako se postupa prema medijima, to je nešto što se mora osuditi, to je kršenje slobode mišljenja, slobode medija, to treba osuditi e, i to je poruka koju moramo poslati, ali poruka koja nam Erdogan ovdje šalje iz ove zemlje jeste da opozicija je sve, manja, da je pod sve većim pritiskom, a Erdoganova vlada u posljednje vrijeme je se pokazuje sve manje tolerancije. E, pričavam se, čini se da ovdje imamo nekoliko ne, pa problema. Dobro, čuju li svi? Dobro, onda možemo nastaviti. Da li da počnem e, od početka ili da samo nastavim? Da, ne znam, ne znam sada kada je došlo do prekida, što, što da napravim sada. Dobro, evo počet ću onda od početka. Hvala. Dakle, već sam rekla da ovo što se događa u Turskoj, što se događa novinarima, e, to nije samo kršenje slobode mišljenja, nego također je isti poruka koja se nama ne sviđa opozicija i svi oni koji demonstriraju nemaju više manevarskog eh, prostora. Eh, retorika Erdoganove eh, vlade je, pokazuje sve manje tolerancije. To, to je, dobro, sada pitanje ovdje je li pristupanje e, Turske Europskoj uniji dobro za Europsku uniju ili za Tursku, ali važno je za mir, stabilnost u ovom dijelu svijeta. Međutim, tu Turska mora odraditi svoj dio posla i mm, nema dvojbe da, e, da su potrebne demokratske reforme. Međutim, to je ono što, čega, u što sumnjamo u posljednje vrijeme. Mislim da moramo pomno pratiti Erdoganovo daljne postupanje. Treba nam europska Turska. Na ovom trenutku imamo dojam da se e, Turska udaljuje od Europe. Gospodin Mekar, jedna minuta. Hvala, gospođo predsjedateljice. U lipnju prošle godine parlament je donio rezoluciju vezano e, za e, gušenje e, demonstracije u parku Gezi. Tu smo rekli da u, u Turskoj nema slobode medija sada vidimo e, još veću brutalnost, e, još e, stroža postupanja protiv novinara. Dakle, tu nemamo, nemamo demokraciju, nemamo poštivanje slobode medija. Ja sam bio novinar po zanimanju, dobro rešeširanje, dobro istraživanje, bilo je jamstvo dobrog novinarstva. Sada u Turskoj novinari koji istražuju, koji tako rade, sjede u zatvorima. Ovo polako, Turska polako preuzima sve one prakse autoritativnih e, režima i država to je zapravo to je ono što moramo osuditi. Gospodin Malteze, izvolite. Predsjedavajuća, ja smatram da iz ove rasprave proizlazi da bez obzira na vladu, to za vladu gospodina Erdogana, trebamo staviti na stranu dvoličnost. Mi se sad nalazimo pred državom koja ima najveći broj pritvorenih novinara u svijetu. Na 154. mjestu na ljestvici e, Report Sans Frontier od 180 i sada se približava dnu te ljestvice privedeni su e, novinari koji su bili bliski Gülenu, a e, bez obzira na to su li desničari, ljevičari, nacionalisti ili liberalni ili pro-kurdi. Trebamo primiti na znanje da čak i obična novinarska reportaža, a ja sam novinar već 45 godina, o korupciji, smatra se sa strane vlasti i policije kao čin terorizma. E, reakcija to to arogantna reakcija gospodina Erdogana na kritike koje su dali naši povjerenici, gospođa Mogherini i gospodin Han, pokazuje to da je politika koju je Europska unija imala prema Turskoj ovih godina pogrešna mi smo ih pozvali na to da budu demokratični uz e, ovu pomoć i pregovore koje vodimo s njima. Ali to nije u redu. Mi moramo biti odlučni u odnosu na Tursku, odlučni nego u prošlosti i moramo što više izbjeći da se privode kolege. Hvala. A sada gospodin Maragal, imate minutu hace hoy justamente un año hoy surgía un gravísimo caso de corrupción en turquía da e, dakle se nakon godinu dana na vidjelo je izašao slučaj korupcije i samo onako prije, neko, prije nekoliko dana je tu e, donošena odluka da se provede jedna velika akcija i da se predstavnici medija uhite i zatvore. Ta Europa mora ovdje zauzeti stajalište, mora učiniti nešto jer to je u interesu e, građana, stanovništva Turske. Ovo što se je ovdje napravljeno nije, ne može ići ruku pod ruku sa napretkom koji se očekuje na putu prema Europskoj uniji. Turski ministar mm, trebali bismo ga pozvati eh, ovdje i trebali bismo pozvati Peđu za zajednički parlamentarni odbor da nas izvijesti o tome što se zapravo eh, tu događa. Odluke koje imamo odluke koje treba donijeti u pogledu pregovora. Riječ je o tome da se mora inzistirati na provođenju reformi, mora se eh, inzistirati na čuvanju i poštivanju temeljnih ljudskih prava prava i sloboda. Zahvaljujem. Uz Blitz, koji je svojstven autorativnim državama, policija je privela 24 novinara koji su upisali protiv Erdoganove vlade i koji su razjasnili razne slučajeve korupcije u Turskoj. To je stvarna racija u skladu sa odlukama e, bivšeg premijera i sadašnjeg predsjednika Republike, koji je 2002. godine otvorio borbu protiv unutarnjih disidenata. Erdogan je e, zatvorio mnoge medije, tisak i novinske i TV postaje i na, u vladi sjede također osobe koje su bliske predsjedniku. E, mnoge godine su prošle i s vremenom i u sudstvu su zaposlene osobe koje su bile i bliske gospodinu Gulenu. Ne smijemo zaboraviti neke socijalne e, mreže kao što su Twitter ili drugi koji su zabranjeni zato što su izražavali protivljenje u prosvjedima kod Gezi parka i taksima. Erdogan je arogantno odgovorio nama i rekao nam je da mi moramo mariti samo za vlastite poslove. Naravno, to je protivno europskih standarda i vrijednosti e, za koje se Turska zalaže kao država kandidatkinja. Ja se slažem s kolegom sa Cipra koji je sad već otišao e, jedini put koje nas vodi prema kraju ovom protodemokratskom ponašanju su sankcije. Gospodin Ferran, imate minutu. Poštovane dame i gospodo, drage kolege i kolegice, evo ponovno imamo priliku vidjeti da, Turska nije demokratska država. nov sustav ponovno guši e, slobodu tiska Vidimo da je tu riječ o e, policijskom sustavu. Erdogan je onaj koji provodi e, koji nalaže zatvaranje e, novinara. Dugo već pregovaramo sa Turskom kao član delega izaslanstva za Tursku. Ja sam za to da se ovdje zapravo kaže stop, e, stop liberalizaciji, stop pregovorima sa Turskom. Hvala, gospodin Papriks, e, minuta i pol. Dame i gospodo, poštovane kolege i kolegice, čini se da ovdje u ovoj raspravi čujemo i glasove podrške i protivljenja Turskoj Europskoj unije. Sam vrlo zabrinuta zbog onoga što se događa u Turskoj, što Turska vlada čini. Čini se da Turska vlada sve više e, radi u skladu onoga, e, odnosno prati liniju Rusije. E, ono zapravo što ovdje vidimo jeste su turskog društva. A kako zauzmemo stajalište koje ovdje neki zagovaraju, to jeste da e, sankcioniramo postupanje Turske i e, stavimo pregovorima, onda to znači da ćemo kazniti sve one e, turske građane koji su proeuropski orijentirane. Stoga ja predlažem da moramo pronaći instrument kako, kojim ćemo utjecati na tursku vladu. Mislim da kao prvo moramo sagledati na koji način možemo e, utjecati preko predpristupne pomoći koje pružamo Turskoj. Potom kako možemo djelovati preko povjerenika. Aha, ali tako moramo sagledati i one zapravo e, greške koje smo mi počinili. Mi nismo smo zapravo, mi smo zatvorili e, pregovor o pojedinim e, poglavima, a pritome nismo uspjeli utjecati na politiku u Turskoj. Hvala gospođo predsjedavateljice, poštovane kolege i kolegice. Sloboda tiska je iznimno važna vrijednost Europske unije i svake demokratske države. E, ovo što se dogodilo u nedjelju je neprihvatljivo i ne smijemo to prihvatiti jer to zapravo ugrožava slobodu e, tiska u Turskoj. Izvješće o, pristupanju Turske Europskoj uniji e, mora e, sadržavati upravo i to potrebne su sankcije. To je, je iznimno važno kada govorimo o, e, kada govorimo o pridržavanju Turske Europskoj uniji, ovo nije prvi put da se suočavamo sa kršenjem e, slobode ili ograničavanjem slobode tiska u Turskoj. Ono što vidimo pak je da se situacija sve više pogošava, da Turska ovdje mijenja svoj smjer i Stoga moramo podsjetiti Tursku da još jednom zapravo preuzme odgovornost e, i e, nastavi demokratskim putem kao Europskoj uniji. Gospodin Šuce. Poštovana gospođa predsjedateljica, ovo što se događa u Turskoj je vrlo zabrinjavajuće. Puče protiv medija, zatvaranje, e, zatvaranje novinara je neprihvatljivo. Ja sam kao građan istočne Njemačke itekako dobro, razvio dobar osjećaj za nepravedno ponašanje. Ovo što turska vlada čini je neprihvatljivo. To krši sva temeljna prava Europske unije. Može li takva zemlja postati članica Europske unije? Zemlja koja ne poštiva vladavinu prava, ne poštiva temeljna prava. Mislim da ne. Demokracija ne znače da svi, da vlada može činiti što želi. Demokracija znači da društvo i država poštuju prava ljudi i temeljna demokratska prava, među njima i slobodu e, medija. kad je e, ponovno pokazao svoje stvarno lice. Ova vlada se sve više udaljuje od Europe, udaljuje od europske demokracije. Počelo je to e, sa gušenjem mirnih prosvjeta u GZ a nas nastavlja se sada sa um, ovim uh, gušenjem, odnosno zatvaranjem kritičkih novinara. Europska unija i međunarodna zajednica uh, mo, ne smiju dopustiti da mu sve prođe. Uh, gospodin Mogherini i komisija moraju sada dati, jasnu poruku. Pri tome zatva, um, obustavljanje prepsudnih pregovora je ono za posljednje što možemo učiniti. Gospodin Erdog. Hvala, gospođe predsjedateljice, poštovanja dame i gospodo. Ako pogledamo u prošlost, mislim da je to bilo u rujnu 2005. godine, to je bio tada i su otvoreni pregovori sa Turskom. E, prije godinu dana imali smo pa, u Turskoj je provedena najveća antikorupcijska racija i nekoliko ministara moralo je odstupiti od svoje dužnosti, a prošla nedjelja je bila e, e, zapravo naj, da smo dostigli dno u našim odnosima sa Turskom. Stoga dopustite da vas još jednom podsjetim na to da Turska je bila jaka samo onda kada je se orijentirala prema Europskoj uniji od 2005. do 2008. godine zabilježila je gospodarski rast od nekih 6% godišnje prošle godine, zabilježila je rast nekih tek 3%, a to, e, nema nikakve veze sa gospodarskom krizom stoga e, te zaustavite apel na AKP zaustavite ove napade i provodite zakone koji su europsko orijentirani. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice. Dakle, zemlja koja zatvara novinare nema mjesto u Europi. Mislim da se tu slažemo. Turska je u povijesti Europske unije bila jedina zemlja kandidatkinja koja nije napredovala, nego je nazadovala u ispunjavanju e, kopenhaških kriterija za Europsku uniju. To je nešto novo i tu moram postaviti pitanje kako ćemo reagirati e, na to. Naravno, e, u rezoluciji u sjeću ove godine, e, dakle sljedeće godine, to ćemo morati osuditi na pitanje kako ćemo odgovoriti, hoćemo li ostati samo e, pri slovu na papiru. Nizozemska Europsko vijeće zapravo pozvala da se zamrzne sva financijska sredstva koja se pružuju u okviru predpristupne pomoći. Da se iskoriste svi mehanizmi kako bi se dala dodatna podrška svim liberalnim snagama u društvu. Moje pitanje upućeno vijeću jeste im postoji li mogućnost da se predpristupna pomoć koristi, iskoristi na način da se Turskoj e, posla poruka i da podrška onima koji vjeruju u europske vrijednosti. E, gospodin Androlajkis, jedna minuta, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Ova najnovija događanja, njih možemo samo osuditi, takvo postupanje jest napad na slobodu mišljenja, ali ujedno i napad na demokraciju. Ja sam uvijek podržavao europsku perspektivu Turske, no moram reći da sam sada zabrinut jer ovo ukazuje da je došlo do nazadovanja kada govorimo o poštivanju ljudskih prava. Prošle godine imali smo nasilno gušenje mirnih demonstracija u centru Istanbula. E, sada onda smo vidjeli e, i e, što je to bilo sa ISISom, a prošle a onda smo također osudili i povredu suvereniteta Cipra. Cipar je naša zemlja članica, a danas ponovno govorimo o napadu Turske na slobodu, e, slobodu tiska. To su sve naznake, e, to nam sve govori da se Erdogan udaljuje od europskih vrijednosti.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 Hvala gospođo predsjedavateljice. Unatoč tome što pojedini još uvijek imaju ilu, određene iluzije, Turska je zemlja koja e, krši demokratska načela i krši prava milijuna ljudi, a to je zemlja koja okupira dio Cipra. Erdoganov sustav i nastavlja praksu iz prošlosti i to pokazuje da je on itekako ozbiljno govorio kada je rekao da će skloniti e, sa svog puta sve one mu se usprotive i da se Europa ne smije miješati u ono što on radi. Predpristupna pomoć, to je ono što moramo sada blokirati. Blokirati sve do onog trenutka kada se vidimo da Turska je ponovno na proeuropskom putu. Mi moramo ovdje štititi naša, naše vrijednosti, a demokratske vrijednosti su ono eh, po čemu se gazi u Turskoj. Moramo se pobrinuti da e, se u svim zemljama, tako i u Cipru, poštuju demokratska prava poštivanje ljudskih e, prava pojedinca, poštivanje e, slobode tiska, to je ono što je bilo ugroženo posljednjih godina. Posljednje prošlog vikenda smo imali samo još jedan događaj u nizu. Imali smo tu, dakle znamo da se u e, Turskoj problemu korupcije ne rješava. Postoje velike dvojbe da je li pravosuđe u ne ovisno u e, Turskoj i vidimo da zapravo ovdje ne postoje niti političke e, slobode i Europska unija treba sve to osuditi. No, mi također moramo biti i pozitivni. Pozitivni kako bismo pozitivno utjecali na budućnost Turske. E, to je naša obveza, ne prema Turskoj, nego prema turskim građanima. Gospodin Roš, e, jedna minuta. Gospođo predsjedateljice, drage kolege i kolegice, e, najnovija događanja u Turskoj kojima je ovdje riječ navode se na pitanje post to je li sloboda tiska, sloboda medija u e, toj zemlji kandidatinje za Europsku uniju, neovisnost pravosuđa, sloboda medija, e, dakle sve su to te, ono na temelju se, na čemu se temelji demokracija primjerice u Europskoj uniji, ograničavanje, no ovdje imamo slučaj ograničavanja tih sloboda i prava. Turska je zemlja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, stoga mislimo da se, da ona mora poštivati ta temeljna načela toka. E, nadam se da će se pomno pratiti kako će se ova situacija dalje razvijati u Turskoj i da se jasno kaže, nejavno kaže što se zatvorim novinama predobacuje. Potrebna je transparentnost, potrebne su transparentne na istraga i mislim da je vrlo važno ovdje naglasiti da i ovo što je predsjednik Erdogan prošlog nedelje učinio nešto što moramo osuditi Hvala. Gospodin Kristoforo, minuta i pol. E, Turska je proteklih godina uvijek iznova pokazala da jednu stvar zna e, činiti dobro. E, Turska je uvijek znala kako prekršiti sve dogovore, prekršiti kršiti sva ljudska prava i u Turskoj. Turska je pokazala agresivno ponašanje prema svima. Ali zašto? Zato što su e, svi e, šutali. Turskoj nije stalo do e, odlučnih odluka, do rezolucija koje ovdje donosimo. Mjere koje možemo poduzeti, moramo poduzeti kako bismo ostali vjerodostojni i kako bismo očuvali našu čast. Turska je imala mogućnost da nam proteklih godina pokaže da može ispravno postupati, na to na to ne čini, jednostavno uzima naš novac a onda kaže mi ćemo po svome. E, stoga mi moramo paziti na ono što je nama važno i da stoga pozivamo Europu danas da se poduzmu odgovarajuće mjere jer to je jezik koji Turska razumije. U protivnom ovome neće biti kraja. Hvala, evo spontano javljanje. Hvala gospođo predsjedateljice. Htio sam samo kratko se osvrnuti na ovo što je upravo e, rečeno, na ovo što je rekao kolega iz Grčke rekao. Pomno sam slušao, no Čini se da ovdje zapravo neki pokušavaju provesti svoje nacionalne agende i bojim se da ovdje malo preko, da pa, pa korak predalek u ovoj ozbiljnoj raspravi. Ja sam prijatelj e, Turske, međutim e, kršenje ljudskih prava nešto što ne smijemo pri, pa prihvatiti i tolerirati. Europska unija treba podržavati samo države i zemlje koje dijele naše europske vrijednosti. Turska je zemlja kandidatkinja za članstvo Europskoj uniji, stoga ovdje moramo čuti jasnu poruku vijeća. Zahvaljujem predsjedavajuća demonstracije zbog koje je došlo do uhićenja 24 e, novinara, među kojima je direktor novina Zaman i direktor važne TV postaje u Turskoj, ne mogu proći bez osude. I mi kao Europski parlament trebamo hitno tražiti od turskih vlasti da osiguraju kako njihovo djelovanje neće biti protivno demokratskim temeljima Turske. Sloboda medija i pravedno sudstvo, neovisno sudstva su ključni elementi u svakoj demokraciji koja je zdrava. To se predviđa i u Turskom ustavu. Ova uhićenja, kao što su rekli gospođa Mogherini i gospodin Pitela, nekompatibilna su sa slobodom tiska. To je temelj demokracije. Oni su protivni vrijednostima i standardima Europe kojima Turska teži ne možemo dozvoliti da se u državi koja je demokratična i moderna i koja želi ući u europsku obitelj događaju takvi masovna uhićenja. Zahvaljujem eh, na minutu gospodin Marijas. I Turkija se ne hiziti της τακτική παραβιάζει Zahvaljujem. Turska je primijenila poznatu taktiku, sustavno krši prava manjina i građana i to grubo. Još jednom je e, napravila istu situaciju koju kao u prošlosti i pokazala da ne poštuje demokratska načela Europske unije. Kad određeni režim nije demokratske prirode, to se vidi i u vanjskoj politici. Pa tako Turska otvara i ostavlja otvorenim kazus Belisa sa Grčkom. A moja država je kriva zato što primjenjuje pravilo 12 milja teritorijalnih voda. U međuvremenu Turska e, traži ugljikovodike, ali trebamo je sada e, pozvati na red, treba vratiti, povući svoje trupe sa Cipra. Zahvaljujem. Imate plavi kanton, želite li ga prihvatiti? Da, izvolite. Zahvaljujem. Htio sam samo pitati poštovanog kolegu, ne bi li bilo možda bolje da mi u Europi imamo jasan stav prema Turskoj? Ne sjećam se koliko je Grčkoj trebalo da pristupi Europskoj uniji, ali mislim da Europska unija čini pogrešku zato što ne otvara nijedno poglavlje i ne napreduje u izvješću o Turskoj. Pitanje je ne vidite li da bi zapravo bilo bolje djelovati nego pasivno čekati da Turska uđe u EU. Zahvaljujem. Odgovor 30 sekundi. Turska čitavo ovo vrijeme, dakle već desetljećima, pokazuje da ne poštuje ni međunarodno pravo, ni demokratska načela. Došao je trenutak da Europa kaže dosta. Ne možemo više tolerirati prisutnost e, okupacijskih trupa na Cipru, to je po mom sudu jasno. Razumijete li što to znači? To je kršenje suvereniteta države članice Europske unije. Zahvaljujem. A sada gospodin Papadakis, jednu minutu. Zahvaljujem. Ja se pitam zašto se sada čudimo što to Turska čini. Ona je e, zaposjela Cipar, ona e, e, ima obavezu štititi sve građane, a krši njihova prava. Kako bi ušla u Europsku uniju, Turska se e, treba e, okrenuti prema principima Unije i treba ih poštivati. Ne može očekivati da će, se, e, da će Europa pokleknuti pred turskim načelima. Kad govorim o Turskoj, govorim o režimu gospodina Erdogana koji stalno pokazuje svoje e, neotomansko lice. E, ja želim da Turska uđe u Europsku ali mora poštivati europska načela. Zahvaljujem. E, gospodin Zamaski. Zahvaljujem. Dame i gospodo, poštovani kolegi i kolegice. Oni koji se zanimaju za događanje u Turskoj nisu iznenađeni. Ljudska prava se krše, uhićuju se novinari. To nije nova praksa u takvom režimu u Turskoj. Htio bih vas podsjetiti da njegova stranka je otomanska stranka. Ona e, proistječe iz Turskog carstva to je povezano sa Hamasom u Palestinom i sa Sirijom, Irakom u vezi je s time. A što, što mi možemo očekivati od gospodina Erdogana? Kršenje ljudskih prava i slobode izražavanja. Ako želimo zaštititi vrijednosti Europske unije, moramo stvarno e, dobro porazmisliti o sankcijama protiv Turske. Hvala. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Još jednom moram govoriti o Turskoj sa velikom boli. Sada imamo 27 uhićenih u mnogim gradovima gdje su se okomili protiv protivnih gospodina Erdogana. Najčitanije novine su obuhvaćene u raciji i Samonijoliju također. Fethullah Gulen je gospodin koji je emigrirao u SAD i nakon što je bio prijatelj Erdogana, sad je pokrenuo kampanju protiv njega. Sve više alternativnih glasova se gasi u Turskoj i sve više sloboda izražavanja e, se guši a bojim se da je Turska već e, donijela svoju odluku, nije se odlučila za vladavinu pravo, nego niti za Europsku uniju. Koliko će nam vremena trebati prije nego što e, damo konkretne odgovore na ovakvo ponašanje? Hvala. Gospodin Mavrides, e, imate minutu. Zahvaljujem predsjedavajućem. Mislim da mogu u samo jednoj minuti dati vrlo kratku analizu. U ovom parlamentu imamo dva pristupa. Jedan kaže da bismo napokon trebali poslati jasnu poruku Turskoj sa jasnim zahtjevima. A drugi pristup e, zagovara to da moramo otvoriti e, komunikacijski kanal s Turskom, moramo otvoriti nova poglavlja, moramo joj dati prostor. Ali, poštovani kolege i kolegice, a tu se obraćam i komisiji, nije baš e, toliko važno to što mi ovdje mislimo, nego je važno kako će to sve percipirati Erdogan u Turskoj. Dobra volja i naša pružena ruka interpretiraju se sa strane Erdogana kao nešto pozitivno e, u očima javnosti mi zapravo dajemo snagu u njegovom režimu. Ako to želimo, onda to moramo jasno reći, inače ćemo se odlučiti za e, sankcije. Gospodin Kaputo, izvolite. Zahvaljujem. Uhićeni su novinari u Turskoj. Mislim da je vlada počinila pogrešku. Jedina, e, jedini rezultat bit će to da će se ojačati protivnici. To je nekompatibilno sa slobodom tiska koje je glavno načelo demokracije. Turska će se morati ipak pridržavati standarde Europske unije ako želi u Europsku uniju ući. Neprihvatljivo je da u takvoj državi koja želi biti pripadnica Europske unije se događaju uhićenja novinara i predstavnika medija. Trenutno u Turskoj imamo mnoge kurdske novinare koji su tamo zbog e, terorizma. Želimo da se poštuje pravo na neovisnu istragu s punim poštivanjem obrane teško je to reći, ali mislim da Turska ide u krivom smjeru, e, udaljava se od Europe, zbog toga bi moglo doći do negativnih posljedica za Tursku u pogledu suradnje s Europom. Europa mora reagirati i to vrlo odlučno. Zahvaljujem, poštovani kolega. A sada dajem gospodinu Delavedovi nakon zaključenja postupka slobodnog javljanja za riječ. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Zahvaljujem svim zastupnicima koji su imali izlaganje u sklopu ove rasprave. Zahvaljujem vam zato što su vaša mišljenja i vaše zabrinutosti bili potpuno na mjestu i mogu reći da sam primijetio kako svi imamo zajedničku zabrinutost. U ovoj prigodi želim e, izraziti da sam primio na znanje što mislite o posljednjim događajima i moramo formulirati jasno stajalište koje ćemo dosljedno prenijeti našim sugovornicima u Turskoj. Moramo situaciju i dalje vrlo pomno pratiti. Europska unija mora i dalje promicati slobodu izražavanja, slobodu mišljenja, e, udruživanja i to online i offline zato što demokracija ne može postojati bez ovih prava. Turska je privilegirani partner s kojim mi pregovaramo oko e, pristupanja Europskoj uniji. Mi moramo jasno komunicirati s Turskom. Kao što je gospodin Šulc rekao, odnos sa državama kandidatkinjama mora biti otvoren i pošten. Htio sam samo e, e, osvrnuti na nekoliko točaka. Prvo, vezano uz financiranje. E, to je pitanje kojemu trebamo pokloniti veliku pažnju. Europska unija ne financira turski proračun, nego financira nevladine organizacije i institucije koje promiču ljudska prava i vladavinu prava. I to kroz dva instrumenta, to je instrument za pristupanje i instrument za ljudska prava. Komisija trenutno razmata način na koji bi se taj način e, intervencije mogao učiniti efikasnijim. E, moram reći da po glavi stanovnika naš doprinos je najniži u odnosu na druge države kandidatkinje. Mi se moramo i dalje zalagati za produbljivanje i konsolidaciju demokratskih reformi E, još će biti potrebno zalaganje u sklopu poglavlja 23. Mi smo se jako zalagali e, za kandidaturu Turske i moramo nastaviti na tom putu. Hvala. Zahvaljujem. Time za